Mes chers Poštovani kolege, dobar dan i prije nego što krenemo s radom. Eh, poželjela bih dobrodošlicu prije svega eh, grupi SNCF-a Nove Akvitani. Oni su jako mnogo brojili danas sa nama. U velikom su broju došli pa bih vas zamolila za pljesak. Dakle, još jedan je dobrodošli. Dobrodošli na odbor za e, promet, za transport i turizam. E, vi ste ključni e, čimbenici u vašoj regiji kada je riječ o željezničkom prometu. Drugu stvar koju sam željela reći jest sljedeće. S velikim žaljenjem i sa velikom tugom Gdje je on? Eno ga. Dakle, s velikim žaljenjem moram najaviti da naš veliki i dragi Walter Goss, zato što je on doista ovdje 24 sata na dan, prati sve što radimo, ide toliko daleko da mi šalje Whatsappove i da me podsjeća gospođo Deli, nemojte zaboraviti na to i to. Dakle, jako je aktivan u ovom odboru. Dakle, dragi Waltere, ako mi dopuštate da vas zovem prvim, to jest imenom, a ne prezimenom, je, želim vam zahvaliti i želim vam čestitati na vašoj profesionalnosti, jer Walter je um, sudjelovao na 133 sastanka našeg odbora. Zajedno uh, sa nama patio je na 60 i nešto sastanaka raznih odbora i skupina i još jedan puta moram reći, nećete nas zapravo napustiti jer ćete biti i dalje s nama u srcu, ali nažalost evo odlazite i sa velikim žaljem vas puštamo. U svakom slučaju veliko hvala i odbor ITRE je doista vaš prvi dom, vaša prva kuća i mi ćemo vas pratiti. Nećemo vas samo tako pustiti da odete. U ime odbora ITRE želim vam reći hvala i čestitamo na svom radu i poslu. U ime svih kolega to kažem. I doista bih željela da da jedan veliki pljesak za njega. Vous voulez dire un petit mot, Walter, ou vous êtes trop Voltere, vidim da ste jako dirnuti. Dakle, imamo zamjenika. To je gospodin Klaus. E, kao što vidite, ljestvica je vrlo visoko dignuta. Ako, mi dopuštate, Klaus, i vas bih također zvala imenom. Dakle, evo, već imate klub obožavatelja u ovom odboru. U svakom slučaju, dobrodošli. Kao što vidite, ovdje je atmosfera veoma profesionalna. Ponekad ima i napetosti, ali uvijek ih uspijevamo riješiti. U svakom slučaju, vi ste sada pilot ovog aviona, iako su nam draži vlakovi nego avioni. I dobrodošli u naš odbor. Hvala. A sada krećemo na posao. Možemo usvojiti dnevni red ako nema nikakvih primjedbi. Ima li primjedbi? 1, 2, 3. Nema. Također, dobrodošlice za dva nova člana, nova člana tajništva odbora TRAN. Tu je i gospođa Laurence Vatra. Dobrodošli. Dobrodošli u naš odbor. Ona dolazi iz tajništva ITRA. Zapravo mi se mijenjamo, zamjenjujemo. Ona će sada biti asistentica odbora. Dobrodošli. Dobrodošli u naš odbor. Još jedan pljesak, molim vas. Mais ce n'est pas aussi... Ali imamo i još jedan odlazak koji treba najaviti i to također najavljam se velikim žaljanjem. Vera Žorževa, gdje je Vera? Bolesna je. Bolesna je, evo, nije htjela doći da joj kažemo živo doviđenja, previše je tužno. Ona je bila naša asistentica i uvijek je bila vrlo predana radu. Ona također odlazi. Ona će raditi u odboru, u drugom odboru. U odboru ITRE i zahvaljujemo joj na svemu što je radila s nama. A sada prelazimo na glasovanje. Ali prije nego što gledamo na glasovanje, trebam provjeriti imamo li dovoljan broj glasača ovdje, dovoljan broj članova. Evo, imate li svi svoje kartice? Evo, ja ću provjeriti sada broj, imamo li kvorum. Možete bilo što glasovati, da, ne, suzdržani, samo da provjerimo imamo li kvorum. Nemamo li previše EPP-ovaca socijalista ili sve u redu? Sve je u redu, svi smo tu. Onda ćemo krenuti. Prije svega, sa našim izvjestiteljima, gospodinom Radošem. Evo, vi možete uzeti riječ prije nego što krenemo na glasovanje. Gospodine Radoš, izvolite. Hvala lijepo, predsjedateljice. Deset eh, država članica Europske unije potpisalo je sporazum sa Filipinima. Prema tim eh, sporazumom Republika Filipini može suspendirati ili odbaciti neke neke dozvole vezane za zrakoplovne prijevoznike koji nisu u vlasništvu neke od tih država članica i sud Europske unije presudio je da se radi o diskriminaciji prema državama članicama Europske unije i njihovim zrakoplovnim prijevoznicima i prema toj presudi dakle temeljem te presude e, suda Europska unija je krenula u pregovore. Ti pregovori su došli do konca, potpisan do svog kraja. Sporazum je potpisan u studenom prošle godine i vijeće je pozvalo Europski parlament da dade svoje odobrenje. I ja sada pozivam odbor TRAN da podupre taj sporazum. Hvala. Hvala lijepo gospodine Radoševa. Sada ćemo glasovati o vašem izvješću o zaključivanju sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu. Evo, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Sjajno obavljen posao. ako se nešto može nazvati konsenzusom, onda je to to. A sada prelazimo na drugo glasovanje. Riječ je o primjedbi vezanoj za delegiranu uredbu komisije o dopuni direktive 2010 kroz 40 vezano za uvođenje i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava. Dajem riječ našem izvjestitelju, gospodine Rike, izvolite. Ja sam zapravo netko tko je napisao primjedbu, nisam toliko izvjestitelj, a unatoč simpatije koju imam za našeg povjerenika i za našeg izvjestitelja, koji je podržao ovaj prijedlog, ja ću vam objasniti zbog čega smatram da trebamo podnijeti prigovor. Mm, to nije nešto čemu često utječem, ali eto. Nekim među vama zacijelo su svjesni da je um, pokrenuta jedna kontradiktorna, krenula jedna kontradiktorna informacija. Radi se zapravo ovdje o različitim tehnologijama. E, tehnologijama koje se temelje na 5G i još jednoj vrsti tehnologije. Dakle, krenula je jedna informativna kampanja temeljem ove primjedbe. Postoje jedna skupina ljudi koja je za jednu tezu i druga skupina ljudi koja podržava protutezu. Ja moram reći da ja ne podržavam niti jednu od te dvije tehnologije. Naime, tu nije smisao primjedbe. Ja ne zagovaram niti jednu od te dvije tehnologije. U ovoj eh, kampanji, informativnoj kampanji, čuli smo argumente koji se odnose na raspoloživost tehnologije, koji se odnose na izbor koji je donijela sama industrija, koji se odnose na argumente vezane za cestovnu sigurnost, koji se odnose na performansu, odnosno na uspješnost vezano za sigurnost i vezano za globalnu digitalnu, e, globalnu e, digitalnu strategiju Europske unije u budućnosti. Dakle, ove teze su podržale, podržali različite, različite skupine kao što su na primjer industrija, digitalna industrija i ostale vrste industrije i naravno u ovu debatu sa svojim argumentima uključili su se i potrošači. Naravno kad imamo ovakvu kampanju u kojoj se iznose često informacije koje također možemo i prihvatiti, možemo reći da postoji dvojba i ja smatram da se svi ti argumenti trebaju uzeti u obzir. I budući da ima jako puno argumenata, mislim da postoji određena dvojba vezano za ono što treba u budućnosti učiniti i vezano za ono što bi bilo oportuno u budućnosti. Dakle, smatram da u ovom trenutku nije e, pametno dati prednost bilo kojem od tih argumenata. Ono što želim naglasiti u ovom trenutku jest sljedeće. Naime, ta dvojba je itekako prisutna i tu dvojbu dijeli većina dionika. Prije svega, tu dvojbu dijeli i sama Europska komisija. Naime, potpredsjednik koji je zadužen za digitalne tehnologije u našoj komisiji rekao je da ne odobrava to da se ovim delegiranim aktom donosi neki konkretan odabir. Druga dvojba vezana je za to da još nitko na svijetu nije konkretno donio odabir vezano za tu tehnologiju. Tu možemo spomenuti Južnu Koreju ili Japan. A možemo spomenuti i SAD koji je donio odabir tehnološke neutralnosti. Dakle, niko nigdje na svijetu još uvijek nije donio konkretan odabir vezano za tu tehnologiju. A treća stvar koju sam želio reći, kao što znate, taj odabir se donosi u, u posebnim okolnostima. Naime, mi smo ovdje na kraju saziva. Mi u Europi. Mi nismo sada u najboljim, u najboljim okolnostima za donošenje te odluke i donošenje tog odabira. Zato bismo trebali razmišljati o tehnološkoj neutralnosti koju smo uvijek dali prednost kada god je trebalo donijeti neki izbor. Dakle, kao što rekoh, ja ne dajem prednost nekoj tehnologiji u odnosu na drugu tehnologiju, već želim naglasiti da postoji jako puno dvojbi. U ovom trenutku ne postoje solidni argumenti koji bi išli u prilog tome da kažemo da se upravo sada trebaju donijeti da se upravo sada trebaju donijeti te odluke u ovim okolnostima kada komisija dolazi na kraj svog, svojeg mandata. Zato smatram da bi bilo razumno izraziti dvojbu i izraziti potrebu da budemo oprezni. Jer ovaj izbor je jako važan, on je značajan, on će imati posljedice u godinama koje dolaze i usmjerit će nas prema jednom putu koji će imati značajne posljedice za sve nas. I zato smatram da izrazite dvojbu, sumnju, budući da je jako puno pitanja postavljeno, na koje još uvijek nema odgovora. Ja ću vas e, podsjetiti da je tehnologija 5G da se počela koristiti u potpunosti samo u nekolicini zemalja i znamo kakva je situacija u Njemačkoj po tom pitanju. Dakle, ima doista puno elemenata koji navode na sumnju i zato vas pozivam da budemo oprezni. Znači, tu raspravu bi trebalo provesti međutim trebalo bi je provesti u drugim okolnostima. Budući da odabir koji donesemo, on će imati velike posljedice za našu industriju i za našu budućnost. I upravo zato, gospođo predsjednice, ja vas molim i pozivam vas da budemo oprezni, da razmislimo, da možda zatražimo malo više vremena i da se ne upustimo u nešto što možda nije neopozivo, ali da se ne upustimo možda u nešto što će poslije biti dvojbeno i što će se pokazati dvojbenim u budućnosti. Evo upravo iz tih razloga, gospođo predsjednice, predlažem, odnosno podnosim ovaj prigovor i predlažem poimenično glasovanje o ovome. Ova odluka zacijelo će ponovno biti na dnevnom redu u mjesecima koje dolaze i ova tema. Evo, hvala lijepo gospodine Rike. Dakle, još jedan puta ponavljam. Dakle, izvjestitelj izvjestitelj o delegiranom aktu je gospođa Majsner. Gospođa Majsner, želite li uzeti riječ? Hvala. Da, u potpunosti je naravno legitimno da na ovaj način delegiramo proceduru ukoliko postoji prigovor. Dominik je dobro objasnio zašto, međutim jednu stvar nije rekao, a znamo da je i to razlog. Imamo obično tri mjeseca na raspolaganju da kažemo zato smo ili protiv, a sada imamo samo dva mjeseca, dakle manje. Bilo bi dobro da smo još prije, dakle, vidjeli to, da nam je prosljeđeno, međutim, nije ni bilo zrelo za prosljeđivanje. Dakle, vrijeme je krivo zapravo, no, ipak smo uvjereni da možemo donijeti odluku i trebamo. Možda ni inače ne, ne bismo bili iskoristili sva tri mjeseca za proceduru, dakle sve u redu. Dakle, Dominik je rekao se da je povjerenik Ancip skeptičan prema tome i, i točno, dakle, on je to i napisao u pismu, ali nakon toga su bile tabuci i, i još jedan povjerenik, e, pričali s njime i rekli da se treba pojaviti pred nadležnim tijelom, a onda se on povukao i sada zapravo tvrdi da je ono što se predlaže u potpunosti u redu. Dakle, većina je jasno rekla što želi, a to je da se krene u ovom smjeru. Što se tiče tehnološke neutralnosti, to je naročito važno. Važno je da tehnologija bude zrela za konkretno korištenje. To je važno, inače nećemo stići nikamo. A inače je moguće i predviđa se. Ukoliko dakle sa ovime krenemo da 5G e, mora biti kompatibilan s ostalim nosivim elementima. Radilo se na tome. Ja sam razgovarala i s mnogim predstavnicima firmi, dakle kompanija koje rade na tom planu i svi su rekli da treba još dakle, neke stvari urediti. 5G nam može već poslužiti da ostvarimo tehnološki napredak to je jedna stvar. Druga stvar je sigurnost na cestama. Treba doprinijeti tome. Sve što može dakle spriječiti nesreće jest naš prioritet. A ovo u svakom slučaju ide dakle u tom smjeru. Ja sam od početka pažljivo pratila ovo i komisija e, nam je cijelo vrijeme slala e, ažurirane podatke o tome, tako da smo bili u tijeku sa svim stvarima s napretkom tehnike. Komisija ima zadaću putem izvješća i putem konkretnog zakonodavstva predstavljati nam sve ono što je najnovije na pojedinom planu i što je u skladu e, s infrastrukturom u smislu mogućnosti realizacije. Postoji pitanje nacionalnih interesa koji su dijelom proturječni. Mogu vam reći u Njemačkoj konkretno, automobilska industrija, neki sektori kažu pričekat ćemo malo, drugi kažu dakle krenimo, sve je to već dakle spremno a većina njih s kojima sam razgovarala kažu krenimo, to je razumno jer ćemo biti u svjetskom vrhu ukoliko krenemo s time ja sam dobro razmotrila o čemu se radi. Postoji mnogo dvojbi. Međutim, smatram da je ovo što komisija predlaže zrelo i dobro. Mislim da možemo krenuti, dakle, s G5 i kad, dakle, to sve sazri, možemo to uvezati sve drugo što imamo. I posljednja stvar, ukoliko želimo inzistirati, dakle na primjedbama, demokratski je to naravno mogućnost, međutim još barem godinu dana će trajati dok ponovo ne počnemo s izgradnjom druge infrastrukture. Dakle, godina dana će biti izgubljena, a izgubit ćemo i u sigurnosti na cestama koja je za to vrijeme mogla biti bolja. A to nije bilo odgovornost, dakle, odgovornost naše strane. Zato bismo rado Dominik odbacili ovaj tvoj prigovor. Ti si rekao i ovako i onako da je za tehnološku neutralnost. U nekom trenutku, dakle, će sve ove tehnologije biti dobro uvezane i povećat će sigurnost našim cestama. Ja sam za odbijanje ovog prigovora. Puno hvala, gospođo Majsner. Gospodin Rike zamolio me za poimenično glasovanje, ali za to bi trebalo deset članova biti za. Dakle, da vidimo tko je za poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Dakle, slažete li se da provedemo poimenično glasovanje vezano za ovaj tekst? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ok, imamo više od deset glasova, dakle gospodine Erike, poimenično ćemo glasovati. Krećemo onda. Otvaram glasovanje.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 Donc Dakle, posljedica svega ovoga je da ćemo sastaviti prigovor i da ćemo je poslati Europskoj komisiji. Ne. Poslat ćemo, to najprije ide na plenarno zasjedanje, dakle sljedeći tjedan na dnevnom redu plenarnog zasjedanja imat ćemo ponovno ovaj tekst. U redu? Dakle, primjedba ide na plenarno zasjedanje. Prije nego što završimo, molim vas. Ovo nije posljednji sastanak. Sljedeći sastanak održat će se 11. travnja i računam na vas da ćete biti ondje. E sada mogu zaključiti sastanak. Hvala.